meine sehr geehrten damen und herren ich nehme wir fahren mit der Dame i gospodo, nastavljamo sa sjednicom. Molim gospodina potpredsjednika da nam se obrati. Thank you very much, President. President. Zahvaljujem, predsjedatelja kao su potpisnica rezolucija o izbjegavanju plaćanja poreza i poreznim utajama i u ime grčke delegacije koja mora uhvatiti let svojim, zamola bih, ukoliko se svi slažu, da se promijeni redoslijed glasanja, te da se o ovoj rezoluciji glasa nakon 11. točke dnevnog reda o općim carinskim povlasticama. Znam da je to donekle neobičajen zahtjev, ali takve su i okolnosti. Hvala. E, ima li netko prigovor na ovu molbu, gospodin Čanjako? Gospodine predsjedavajući, smatram da kolegica Podemata ima pravo iz istih razloga koje je objasnila. Ja bih također zamolila da, da postupimo na taj način, dakle da prije rezolucija imamo glasovanje o poreznim utajama. Ako nema prigovora, onda ćemo postupiti ovako kako smo sada rekli, gospodine Audi. Hvala gospodine predsjedavajući. Ne želim se usprotiviti ovom prijedlogu, međutim kako zastupnici upravo sjedaju na svoja mjesta, klubovi e, zastupnika, molim vas da budete precizni kod glasovanja, nemojte ići prebrzo jer naš popis je u određenom redu. Mi smo to već učinili, bilo je nekih grešaka, molim vas da ne idete prebrzo. Ne morate se brinuti gospodine Audi mi ćemo prihvatiti ovaj prijedlog gospođe Vodimaka i e, imat ćemo ta, onda takav redoslijed glasanja. Imam jednu obavijest e, za vas, gospodin Vladimir Remek obavijestio me da više neće biti član parlamenta i to stupa na snagu 16. prosinca 2013. godine. Europski parlament, e, e, to je u skladu sa člankom poslovnika 4, od